je sljedeća. Rezolucija o Rusiji. Posebno slučaj eh, Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kulčenka. Bilo je najavljeno da će gospodin Brok govoriti. Želite li se javiti za riječ? Aha, u Azerbajdžanu. Dobro, ispričavam se, u redu. U Azerbajdžanu. Ok, amandman broj 3. Diznem ruke, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 1 i 2, to su jednaki amandmani, diznem ruke, tko je za, tko je protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti. Dakle, otvaram glasanje, elektroničko glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. A sada što se tiče rezolucije u cijelosti, pomenično glasovanje, otvaram glasanje. Glasanje je završilo. Adoptat. Usvaja se. Onda prelazimo na sljedeću točku. To je rezolucija o Angoli. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Zatim prelazimo na rezoluciju o Azerbajdžanu. Gospodine Brok, izvolite, javili ste se za riječ. Mislim da nitko ne sumnja u to da Azerbajdžan moramo jako kritizirati zbog e, slučajeva ljudskih prava, moramo ih jako kritizirati i zbog toga mislim da su ciljevi ove rezolucije vrlo dobri. Ali s druge strane, hitne rezolucije ne mogu biti način na koji ćemo izraziti naše političke stavove. To nije smisao rezolucije. Ako je to Eh, se radi u okviru savjetovanja u odborima vezanih uz pridruživanje ili ako eh, želimo imati južnu liniju po pitanju energetske opskrbe ili ćemo popustiti cijelu opskrbu energije Rusima. To su važna pitanja o kojima moramo eh, pametno i pažljivo raspravljati i razmotriti ih u odgovarajućim odborima. Iz toga trebamo isključiti te točke iz te rezolucije. O rezoluciji trebamo odlučiti, ali o ovim stvarima trebamo imati e, temelje rasprave. Četvrtkom, na temelju hitnih rezolucija ne možemo donijeti odluku želimo li pregovarati s Kinom ili ne. E, ako sada uvedemo ove standarde koji se tu predlažu na Azerbajdžana moramo prestati e, sa ikakvim razgovorima s Kinom, ali i sa Azerbajdžanom. I stoga vas molim da se ova točka ukloni iz dnevnog reda. Deci, e, domnul a făcut Gospodine Brok? je dakle, vi ste iznijeli prijedlog da se promijeni dnevni red. Ja ću sada pitam kolege iz drugih klubova zastupnika. Predstavnici tih klubova jesu li protiv tog prijedloga? Da, izvolite. Gospodine predsjedavajući, pa iskreno rečeno, mislim, Mm, nisam sigurna da je trebalo brisati neke točke iz e, rezolucije ili je riječ o nečemu drugom. Ako imamo slobodu glasovanja, onda je to sadržano u našoj dokumentaciji. A ako je riječ o događanju glasanja, s naše strane mi e, dalje želimo da se održi glasovanje o stanju Azerbeđanu jer mislim da parlament treba izraziti e, svoj stav, ali prevladat će mišljenje većine. Hvala lijepa. Da. Koliko sam razumio, gospodin Brok je tražio izmjenu dnevnog reda. I to bi dakle bilo moje pitanje upućeno klubovima zastupnika. Prihvaćamo li to ili ste protiv toga da promijenimo dnevni red? Da, Lunaček. Gospođa Lunaček. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući, dvije stvari. Dvije stvari. Kao prvo, ako dobro svačam, promjene dnevnog reda nisu više moguće u ovom trenutku prema našim službama. E, dakle, ja sam čula već da pučani žele odgoditi glasanje i kao drugo pučani su bili sastavni dio pregovora u sjeni. Dakle, bilo je moguće to izdvojiti e, pomoću glasovanja po dijelovima. Dakle, nije moguće sada ukloniti ovu točku s da možete uključiti neke usmene amandmane, ali ne više od toga. Dakle, moja e, moj klub e, smatra da je u ovom trenutku moguće nešto izmijeniti samo pomoću usmenih amandmana. Gospodine Brok. Najjednostavnije bi bilo da dom o tome odluči. Glasanje bi moglo odgoditi, rasprava je već održana, dakle ne mijenja se ovdje dnevni red, a i to je uobičajena praksa u ovom domu da iz određenih razloga odgađamo glasanje. Ne znam zašto ovo nije moguće sada po ovom pitanju umjetno izlaganje dnevnog reda isto nije baš meni logično. Ako je volja ovog doma da odgodimo to glasanje, onda tamo to odgoditi i ponovno uključiti za 14 dana ili možda za mjesec dana isto tako eventualno dakle, dakle ponovno u drugoj plenarnoj sjednici. Tako možemo naći rješenje i onda bismo s velikom većinom mogli osuditi slučajeve kršenja ljudskih prava u Azerbajdžanu. Mislim, to bi nam trebao biti interes. Tu se ne radi samo toliko od tih osam dana razlike. Ovo bi moglo počiniti veliku štetu i stoga vas molim da pustimo da dom odluči, a eto, ako dom odluči suprotno, onda neka bude tako. U ovoj situaciji sada nam se pružaju dvije mogućnosti. Prva mogućnost Mogli bismo izbrisati ovu točku s dnevnog reda, ali to zapravo sada nije moguće zato što se tu govori o hitnim rezolucijama. Druga mogućnost bi bila da izmijenimo samodnevni dnevni red pod uvjetom da to prihvaćaju svi klubovi zastupnika, ali mislim da postoji barem jedan klub zastupnika koji to ne želi. A i neki kolege su se već javili za riječ. Gospodin Marijas, izvolite. Gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedavajući. Pa, zapravo što se tiče samog postupka je stvar vrlo jednostavna kolege nisu bili prisutni, ali mislim Preda, Usman Preda isto jedan od autora ove rezolucije. On je rekao da će pučani zatražiti odgodu glasanja. To se dakle o tome radi. Trebali bismo dakle glasovati o tome hoćemo li glasanje o toj rezoluciji odgoditi ili ne. Stvar je vrlo jednostavna. Sada imamo još dvoj kolega koji se javljaju za riječ, gospođa Valenciano. Vă rog, vă rog, dacă am ascultat colegi, trebuie să-i ascultăm pe toți. Da, da, moramo sve saslušati prije nego što dam riječ drugima. Moramo glasati o hitnim rezolucijama, gospodine predsjedavajući, nakon što smo njima raspravili. A ako klub zastupnika Pučana ne želi sudjelovati u glasanju, mislim, onda je bilo dovoljno vremena to izreći tijekom pregovora. U Azerbajdžanu ljudi čekaju na to što ćemo mi reći. Mi moramo danas glasati. Gospodin Korao, izvolite. E, samo trenutak, molim. Želi želim odgovoriti gospodinu Broku. On tvrdi da to ne treba biti pitanje poslovnika nego političko pitanje. Čini mi se absurdnim da nam netko govori da je to jedno političko pitanje, osjetljivo pitanje kojim se treba baviti odbor, a ne da je tu riječ o kršenju ljudskim pravima, dakle to je slučaj Azerbeđana, a ona rezolucija o kojoj smo upravo glasovali u Rusiji je u redu. Ne smijemo više imati dvostruka mjerila, u Azerbeđanu imamo kršenja ljudskih prava i o tome ćemo glasovati, ne treba sada mijenjati mišljenje, evo samo toliko. Hvala vam lijepa, gospođa Harms. Gospođa Harms je zadnji govornik koji je zatražio riječ, a nakon toga ćemo vidjeti dalje. Dakle, gospodine predsjedavajući, naš poslovnik Prema našem poslovniku sam našeg predsjedavajućeg sad razumjela u tom smislu da naš poslovnik ne dopušta da glasanja o hitnim rezolucijama u trenutku kada se ovdje već otvori rasprava i kada je rezolucija već podnesena, odgodimo. Ako se to sad ako se to sad e, napravi u onom smislu u kojima su službe to nama objasnili prije ovog sastanka, onda zapravo je zahtjev gospodina Broka uopće nije dozvoljena. To ste i vi rekli, gospodine predsjedavajući. U redu. Tu se radi o hitnim rezolucijama. Stoga moramo glasati. Molim vas. Jedini način na koji smo mogli to izbjeći jest da smo promijenili dnevni red. Ali u tu svrhu nam je bila potrebna podrška svih klubova zastupnika. Budući da nemamo konsenzus u tom pitanju, prelazimo sada na glasanje. Dakle, glasat ćemo sada. Amadan broj 7. Tko je za? Dizanjem ruke, prvi dio, tko je za? Na engleskom. Pa eto, to su naša pravila. Ne, tu se ne radi o manipulaciji, gospodine Brok. To je upravo onako kako stoji u našem poslovniku. Još jednom, sada ćemo glasovati. Molim vas, stavak broj sedmi u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Za prvi dio. Protiv. Suzdržani usvoje se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Mislim da je odbijen. Provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Odbijeno. Sada imamo amandman broj 3. Diznem ruke, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Izvorni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 1. Pojmeničnim glasanjem. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se.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 Hvala vam. Nisam htjela još i više vremena potrošiti, ali ovo je samo isprava kako bismo se osigurali da se misije pomatanja izbora od ihr a ne bi stavili, stavile u krivo svjetlo i stoga samo uklanjamo zadnju rečenicu stavka 22. Je li netko protiv tog usmenog amandmana? Ne. U tom slučaju ćemo glasati. Dakle, glasamo o tom izmjenjenom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim uvodna izjava M. Diznem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasit ćemo o rezoluciji u cijelosti. Diznem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Rado bih to provjerio, provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Trecem la următorul punct pe agenda, la următorul vot. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, sljedeće glasanje, migracije i izbjeglice u Europi. Amandman broj šest. premeničnom glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak peti. U dva dijela. Oba dijela pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje vezano uz prvi dio. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak šesti U tri dijela. Sva tri dijela pomenišim glasanjem. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 10. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 9. Pojmeničnim glasanjem otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deseti stavak. Pojmeničnim glasanjem otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imamo usmeni amandman. Od strane gospođe Koraca Bild, vezano uz stavak broj 11. Gospođa Koraca Bild, izvolite. Vrlo kratko. sigurno sam da se svi slažu vezano uz jedan vrlo jednostavan ban u stavku 11 gdje bi dodali na kraju implementacija zajedničkog sustava azila uzimajući u obzir najbolje interese svakog, svakog e, djeteta. Hvala vam. Je li netko protiv tog amandmana? Ne. U redu onda možemo glasati o tome. Dakle, u ovako izmijenjenom obliku tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. U redu, u redu, provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dakle, 11. stavak, to je 17. amandman, Dakle, još jednom. Kako bi svi bili na istoj valnoj duljini sada, glasujemo o stavku broj 11 kako je izmijenjen usmanim amandmanom gospođe Korace Bild. Gospođa Koraca Bild. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, što ste pojasnili da se tu ne radi o amandmanu broj 11, radi se o stavku broj 11, za koji sam ja predložila dodatak novog usmenog amandmana. Hoćete li da pročitam čitavi stavak? Dakle, dodali bi riječi uzimajući u obzir najbolji, najbolje interese djece. Mislim da je kolegama sada jasno o čemu se radi. Vom vota elektronik. Pa- u redu, onda sada elektronički glasujemo o 11. stavku u ovako izmjenom obliku, dakle s dodatkom gospođe Korace Bild. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Adoptat. Adoptat. <clears throat> Usvaja se. Usvaja se. Sada prelazimo na stavak 12. Amandman broj 11. Pomeničnim glasanjem otvaram glasanje. Koliko mi je rečeno, nešto je možda krivo prevedeno, kroz usmeni prijevod. Dakle, probat ću sad još jednom. Za sve. Ovdje se sada radi o stavku 12. amandmanu broj 11. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman broj 12. Dizanjem ruke tko je za. Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 1. Pomeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 3. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 14. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani. odbija se. 15. stavak, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio, pomenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15. amandman, pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 4. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 Usvaja se. Sada prelazimo na glasanje o cijelokupnoj rezoluciji poimeničnim glasanjem. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Trećem la rezolucija privind orijentu mijlociu. Sada prelazimo na bliskoistočni mirovni proces i rezoluciju o tome. Nešto u vezi poslovnika? Da. E, ispričavam se, ima ovoj kasnoj intervenciji, imali smo vrlo kasno pregovaranje, ali možda bismo trebali nešto poduzeti vezano za amandman 1, naime taj amandman ECR-a tu smo htjeli upozoriti članove na to, je vrlo opasan amandman jer se tu govori o dvije države za dva naroda, dakle se o etničkom čišćenju i želim posjetiti zastupnike da je 20% stanovnika Izraela, e, palestinsko stanovništvo i ako ne možemo imati pomenično glasanje o tome, onda barem zastupnici moraju znati da ne smijemo naškoditi ugledu ovog doma i da bi zastupnici trebali glasati protiv toga. Hvala vam svima. Din, Da, politički gledano vas razumijem, ali ono što sada ne svačam baš najbolje je to da ste se vrlo kasno javili vezano uz to. Pa i što se tiče poslovnika i zbog toga ne možemo vam odobriti tu molbu. Što znači da je situacija jasna Dakle, moramo glasati o tome. Amandman broj jedan. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Da, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. suzdržani? Nitko nije suzdržan, dobro. Odbija se. Amenan, broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, dobro. Provjerit ćemo to u redu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak šesti, Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo pomenično o rezoluciji cijelosti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 o cijeloj rezoluciji dizanjem ruke. Glasujemo dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Avem raportu Lope Fontanje. Sada prelazimo na izvješće e, Veronike Lope Fontanje, socijalno poduzetništvo i socijalna inovacija u borbi protiv nezaposlenosti. Stavak 19. izvorni tekst u dva dijela.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 Usvaja se. Raportul Dlabajova, crearea unei piețe... Sada nam slijedi izvješće Martine Dlabajove, stvaranje konkretnog tržišta rada Europske unije za 21. stoljeće. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani, Provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak drugi u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Osvaja se. Drugi dio tko je za?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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak deveti. U dva dijela. Prvi dio. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio poimeničnim glasanjem. Glasanje je otvoreno.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 u tri dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Tko je protiv?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 19. Još jednom izvorni tekst za, protiv, suzdržani usvaja se. 28. Tko za, protiv, suzdržani usvaja se. 29. Tko za, protiv, suzdržani usvaja se. 38. Pomenično glasanje, otvaram glasanje. Glasanje je završeno.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 Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Pedeset jedan. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani sve se. Drugi dio. Tko je za?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 71. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoja se. 73. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. To bismo trebali provjeriti.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 86 u tri dijela. Sva tri dijela meničnim glasanjem. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio.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 Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 101. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 102.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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Treći dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Četvrti dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 113. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Zatim imamo citat broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. 8. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava C u tri dijela, sva tri dijela poimeničnim glasanjem. Prvi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram.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 U redu. Dobro, provjerit ćemo drugi dio uvodne izjave F. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava H. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. I sada glasujemo o cijelokupnoj rezoluciji Poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Trećem akum la raportul Sada prelazimo na sljedeće izvješće, izvješće Crisogonosa, 30. i 31. godišnje izvješće o praćenju primjenja prava Europske unije.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 Dakle, drugi dio devetog stavka. Zatvaram glasanje. Odbija se. 21. stavak u dva dijela, oba dijela promjenišem glasanjem. Prvi dio otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Glasanje otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbija se. 39. Poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Rezolucija u cijelosti. Poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Eto, hvala svim kolegama.